So once again, colleagues, I would appreciate if those that are not staying would leave. Još jedan put lijepo vas molim, oni koji ostaju nek ostanu, a ovi koji odlaze nek odu što prije i što tiše da možemo nastaviti s radom. Iskažite malo više poštovanja prema kolegama koji ostaju na obrazloženju, a još i oni također moraju uhvatiti neko prometalo do svojih kuća. Hvala lijepo. Počinjemo sa obrazloženjem glasanja. Prvo, je izvješće Edergard zazabala Zabala jamstveni fond za vanjska djelovanja.